So I wish an excellent good morning to all members and Želim jako lijepo jutro svim našim članovima i zamjenskim članovima eh, odbora FAM i odbora 9. Te vas molim da sjednete. Želim jako lijepo jutro našem proširenom odboru sa članovima iz odbora FAM i odbora DEVE koji su danas jutro s nama. Imamo dosta podugačko glasanje pred nama. Još jednom ponavljam. Jako lijepo jutro također gospodinu Tobeu s kojim imam sada čast supredsjedati ovim sastankom. Već smo u novom sazivu imali e, jako plodonosnu i jako konstruktivnu suradnju između naših dvaju odbora. Dame i gospodo, molim vas sjednite. So sorry to push now a little bit, but we... Ispričavam se što vas e, moram sada Eh, na da se sjednete, ali imamo jako malo vremena i znam da svi zastupnici imaju isto tako i druge obveze iz toga. dobro dobrodošlica na ovom sastanku odbora FAMI i odbora DEVE. Dobro jutro svima i sretna nova godina svima onima koje još nisam imao priliku vidjeti i dopustim isto tako i da istaknem da mislim da možemo reći da smo imali izvrsnu suradnju između naših dvaju odbora Mislim da je to doista dobro polazište i za ovaj sastanak. Moram reći da sada konačno prelazimo na glasanje i u tom smislu želim zaglasiti, želim zahvaliti i e, e, dragoj zastupnici Regner. Imamo tu jako dobru suradnju, na sve ćemo imati isto tako i jako snažnu poruku nakon današnjeg glasanja. Hvala vam lijepa. I onda u te riječi možemo prijeći na dnevni red. Ja ću se sada prebaciti na materni jezik, na njemački. Tako da molim vas stavite slušalice ako vam je to potrebno. Dakle, ako nema nikakvih e, prijedloga za izmjenu dnevnog reda... Ispričavam se. Also wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Prelazimo na točku dnevnog reda broj 2, usvajanje dnevnog reda. Dakle, ako nema nikakvih prijedloga za izmenom dnevnog reda, onda možemo usvojiti dnevni red. Offensichtlich gibt's ein bisschen Probleme mit... Očito imamo nekih problema sa zvukom, sa činom zvuka, nadam se da je sada bolje. Upravo su mi rekli da moram, da ne moram sada pročitati priopćenja predsjedateljice iz našeg odbora, jer imamo tu i članove odbora DEVE i stoga ćemo priopćenja predsjedateljice uputiti članovima odbora FAM nakon što zaključimo glasanje. Onda možemo stoga sada odmah prijeći na glasanje. Abstimmung. Ähm, Zajedno s Odborom za razvoj imamo glasanje o 25. obljetnici Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju. To je sastanak na vrhu u Nairobiju, te ćemo krenuti sa nacrtom usmenog pitanja upućenom vijeću. I stoga prelazimo sada na glasanje. Wir Naravno da ćemo na elektronički način e, imati završno glasanje a inače ćemo tako postupiti ako nije jasno kakav je rezultat e, glasanja, inače odiznem ruke i onda sada prelazimo na stavak prvi. Stavak prvi. Dakle, to je e, znači, zahtjev EPP-a, prvi dio, čitav e, stavak. Znači, bez riječi, znači, spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo dalje, drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani, usvojeno. Idemo sada na e, znači broj 3. Također je ovdje zahtjev za EPP-a e za prvi dio, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na stavak 5. E, znači, opet imamo odvojeno glasovanje koje zatražili su pučani. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na broj šest. za protiv suzdržani usvojeno idemo sada na konačno glasovanje o usmenom pitanju znači elektronskim putem otvaram glasovanje zatvaram još jedna osoba dobro evo sada su svi glasovali usvojena sa velikom većinom. Idemo sada dalje. Idemo na usmeno pitanje za komisiju. Ponovno paragraf 1, znači također i glasovanje po dijelovima zbog EPP-a. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Točka 4. Opet odvojeni dijelovi. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Također i u ovom slučaju, znači glasovanje elektroničkim putem za uh, usmeno pitanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram i usvojeno velikom većinom. A sada prelazimo na <clears throat> dakle, prijedlog e, nacrt rezolucije. Imamo točka 1, amandman 88 za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 89 za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis 9, znači e, po pitanju točke 2 za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis 10 e, po pitanju stavka 3 za. Protiv. Znači kompromis 10 za. Protiv. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo sada na znači na 101, amandman 101 za. Protiv. Suzdržani? Usvojeno. A sada prilazimo na amandman 102, 100, 127, drugi, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 105 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 106 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, usvojena. Sada prelazimo na e, stavak 4. Znači odvojeno glasovanje koje traže pučani za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo dalje. Amandman 109 za. Protiv. Suzdržani. U ovom slučaju moramo provjeriti elektroničkim putem. Glasovanje je otvoreno. Amandman 109. Pričekat ćemo još malo. Dobro. Možda ne žele glasovati svi. Evo sada jesu. Znači zatvaram. Usvojeno. Idemo na amandman 110 za protiv, suzdržani, usvojeno. 111 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 115 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada amandman 112, 113 i 114 eh, isti su za protiv, suzdržani, usvojeno. 119 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 117 e, e, za, protiv, suzdržani. I u ovom slučaju ćemo provjeriti elektroničkim putem. Otvaram. Dobro, još jedan glas nedostaje. U redu, zatvaram glasovanje. Usvojeno. 29 sa 16. Amandman 118 za. Protiv. Čini mi se da je to većina, ali želim provjeriti. Znači 118 glasovanje otvoreno. Zatvorena. Evo, 21 za, 25 protiv, odbijeno. Idemo na kompromis 11. Za. Protiv. Suzržani. Usvojeno. Amandman 126 za. Protiv. Suzržani. Usvojeno. 128 za protiv, suzdržani, usvojeno. 120, 130 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 131 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 134 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 132 za. Ne, ne, to se ne razmatra, idemo dalje. I također i 133 se ne razmatra. Samo trenutak. Dakle, znači to je bilo odbijeno, onda moramo 132, moramo glasati za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 133 za. Protiv. Suzdržani? Usvojeno. 135, 138 identični amandmani za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 136 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 137 za. Protiv? Suzdržani? Da, treba ćemo provjeriti glasovanje o otvoreno 137. Dvadeset tri za, 20 protiv, usvojeno. Idemo sada na e, stavak 9. Ne, ispričavamo se. Znači 140 za, protiv, suzdržani, odbojeno. 139 za, protiv, Dakle, ne čini mi se baš da svi glasuju, zato moramo provjeriti elektroničkim putem 139 glasovanja otvoreno. Zatvoreno. Da, 34 za, 9 protiv, usvojeno, vrlo je jasno, ali nije mi se tako činilo. 141 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 143 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na amandman 142 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Sada prilazimo na amandman 192 za. Protiv. Suzdržani. Da, amandman 192. Stranica 9 za. 192. Protiv. Suzdržani usvojeno. 157 za, protiv, suzdržani, Usvojena. 159 za, protiv, suzdržani, Usvojena. 161 za, protiv, suzdržani, Usvojena. 168 za, protiv, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo 162 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 163 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 164 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 169 i 170 identični amandmani za, protiv, suzdržani, odbijeno. 171 za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo sada na kompromis 15. Dakle, znači to je stranica 13. Kompromis 15 za. Protiv. Suzdržani. usvojena. Sada prilazimo na stavak 18. Odvojeno glasovanje zatražili su pučani. Ko je za? Znači 18. stavak protiv, suzdržani, usvojeno. 185 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 187 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 186 za, protiv, Ispričavam se. Znači, 186 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. 172, 89 i 190 svi zajedno za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Prelazimo sada na 191 za protiv, suzdržani, Usvojena. 193 i 194 identični amandmani za, protiv, suzdržani, Odbijena. 195 za, protiv, suzdržani, Usvojena. 196 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Idemo da imamo baš dugačka glasačku listu. Hvala vam što, <laughs> što ćete izdržati. 197 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 198 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 199 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 200 za, protiv, suzdržani, usvojena. 201. Ne, ispričavam se. Idemo na 202. Ne, niti to. Dakle, nisu sigurni konzultacije slijedi da vidimo. 202. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Kompromis 16. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Kompromis 17. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Amandman 167 za, protiv, suzdržani, usvojena. Idemo sada na uvodne izjave. Znači sa uvodna izjava A, amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvojena. 17 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 20 za, idemo, znači, odvojeni e, pogled prvi dio. Dakle, 20, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 21 i 22 identični za, protiv, suzdržani, usvojeno. Pa i prelazimo na 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno.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 Suzdržani? Ovdje ćemo provjeriti elektroničkim putem. Amandman 38, uvodna izjava FA. Izvolite. Dobro, još jedan glas. Svi su glasovali. Znači 15 za, 32 protiv, odbijeno. Idemo na kompromis 3 o uvodnoj izjavi G. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis četiri. za, protiv, suzdržani, pro, usvojeno. Idemo na amandman 45. Na sljedećoj stranici za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojena. 48 za, protiv, suzdržani, usvojena. Dobro, idemo sada na 49, preskačemo, idemo na kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojena. Onda na amandman 54 za. Znači to je uvodna izjava 1a i a, pardon, i a 54 za, protiv, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada idemo na amandman 65 Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 7 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 67 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 68 za protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 71 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 74 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 76 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava P Imamo znači zahtjev poučena. ne, ispričavamo se. To se ne razmatra. Idemo na, e, na e, uvodnu izjavu R, 77 za. 77 za. Protiv. Suzdržani. Odbijena. 78 za. Izvolite, Tarabela. E. Mene zanima sljedeće. Zašto uvodna izjava B se ne razmatra budući da smo odbili amandman 76. Jer tu stoji da se to ne razmatra ako se amandman 76. usvoji, a mi smo ga odbili, stoga mislim da bismo trebali glasati o objem dijelovima ovog teksta. Da, ja se slažem s vama, po mom isto. Recital P, dobro, idemo sada znači na uvodnu izjavu P. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Zahvaljujem vam. Ugasio se mikrofon vam. Evo ga. 78 za. Protiv. Suzdržani? Odbijeno. 79. E, uvodna izjava S. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Uvodna izjava T. Amandman 80. Za? Protiv? Suzdržani? usvojena. Uvodna izjava U. 81. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ne usvojeno, naravno. Ispričava se predsjedateljica. Idemo sada na 85 e, za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Amandman 86 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo sada na <clears throat> e, broj 1, amandman 1 za. Protiv. Znači 1 i 2. Isti su. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Dva za, a, e, tri za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Znači amandman tri, provjeravamo. So, fehlt noch. Još jedna osoba. Dobro. Glasovanje zatvoreno. 25 za, 21 protiv, usvojeno. Idemo na kompromis 1. Znači, po pitanju citata za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada prelazimo na amandmane 7, 12 i 13 koji su identični za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, Da, malo je sad sve izmiješano. Dakle, ruke su se izmiješale. Dakle, tko je za osam? Protiv osam? Suzdržani? Odbijeno. Amandman deset. za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 11 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Amandman 14, ne, ispričavam se, kaže predsjedateljice, znači usvojili smo kompromis 2, znači nakon evo dugačkog glasovanja o amandmanima, prilazimo na konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kao što vidite 39 za, 5 protiv, 3 suzdržana. E, čestitam. Također i svim onima koji su sudjelovali i na aktivan način u izradi ove rezolucije. Zahvaljujem na glasovanju i sudjelovanju. I zahvaljujem naravno i kolegama iz odbora DEVE koji su danas sudjelovali na ovom zajedničkom sastanku. samo da kažem svim e, članovima odbora DEVE. So it was not on Nije se čulo, e, sad smo shvatili. Dakle, još jednom zahvaljujem e, i